Drage kolege, htjeli, htjela bih eh, početi sa sastankom naši stručnjaci, Još nisu tu, ali ja bih htjela da odradimo sve što radimo općenito na početku sastanku. Eh, htjela bih pozdraviti sve koji su došli, koji nas gledaju jer se sastanak prenosi putem interneta. I eh, to je, e, znajte da se ovo snima, to je bitno za zastupnike, ali i za stručnjake da znaju. Dakle, krenemo sa osvajanjem dnevnog e, reda kojeg ste dobili 7. E, lipnja. Ako nema zahtjeva za promjenama, smatramo da se dnevni red usvaja ovakav kakav je druga točka je nešto e, dulja. Dakle, predsjednik ima mnogo najava što se tiče AFKO mišljenja o proračunu 2017. postoji novi raspored i novi raspored mora biti predložen e, zbog e, kasnijeg usvajanja nacrta za proračun 2017 od strane Europske komisije i za nas to znači da će predstavljanje nacrta e, biti samo na engleskom jeziku i na sastanku 11. srpnja. To će učiniti izvjestitelj i to će biti učinjeno u s prisustvo izvjestitelja iz odbora za proračuna Gajera i na, glasovat ćemo o tome na e, sjednici 5. rujna i bit ćete informirani na pismenom o ovoj promjeni rasporeda. Zatim, e, htjela bih vas informirati da smo e, počeli e, rad radne skupe, skupine o provedbi međuinstitucionalne skupine o boljem zakonodavstvu i imali smo već dva sastanka i sve su to izvjestitelji u sjeni iz naših odbora i pozvali smo i gospodina Buzeka i kao predsjednika konferencije e, predsjednika odbora i e, Rainera e, Vilanda također on će sudjelovati na na drugom sastanku. Ono što je bitno za naš odbor jeste programiranje i provjera pravne osnove i amandmani na poslovnik e, koji se tiču novog međuinstitucionalnog sporazuma. Ono što je još bitno u okviru ovog sporazuma o boljem zakonodavstvu. E, sjećate se da je gospodin Šulc, predsjednik parlamenta, uspostavio grupu koju je vodio predsjednik e, Ferhofstadt i tu su bili izvjestitelji iz e, dva odbora. Oni su predstavili prijedloge e, za praćenje e, ovog sporazuma i pitanja povezana za monitoring i provedbu ovog sporazuma e, i e, za odluku konferencije predsjednika. dakle, nemamo samo e, odbore koje rade na ovome već i konferenciju predsjednika u sklopu parlamenta i odlučeno je da na prijedlog ove skupine u kojoj sam i ja sudjelovala, dakle odlučeno je na konferenciji predsjednike da će pregovarači za ostatke, za međunarodne E, e, ugovore da će e, sa strane parlamenta biti Bern Lange iz INTA i Elmar Brok iz AFETA ali radna skupina koju smo uspostavili bit će platforma e, na kojoj će se konzultirati e, svi odbori i tu će se održavati rasprave. Druge su pregovori koji se tiču praćenje e, institucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu, a to su uspostavlje kriterija za delegirane i provedbene akte i odluka koju je donijela konferencija predsjednik kaže da će Josif Sajer iz odbora Juri zajedno sa Richardom Korbetom e, iz našeg odbora, oni će biti odgovorni za pregovore, a mandat će e, biti e, stara rezolucija kolege Sajera koja je usvojena 2014. Odluka konferencije predsjednika eh, je donesena o usklađivanja eh, sustava eh, programiranja za ovu godinu za taj međuinstitucionalni sporazum donesena je i odluka o tome kako ćemo priopćiti i rezultat tog procesa u kontekstu novog sporazuma i tu su i indikacije dakle da se poštuje neovisnost e, odbora i uključene su i sugestije iz konferencije predsjednika, a posljednja Odluka koja je donesena odnosi se na monitoring, odnosno praćanje. E, dakle, uvode se odredbe u novi sporazum. To će učiniti konferencija predsjednika odbora i odbori, ali će biti uključeni i predsjednik i konferencija predsjednika koji će e, redovito biti informirani. Konferencija predsjednika će redovito biti informirana i o trenutačnom stanju provedbe ovog izvješća. Dakle, to bi bilo sve od mene što se tiče najava i točke dva. Ako nema komentara, htjela bih prijeći na saslušanje. Htjela bih pozdraviti stručnjake koji su došli saslušanje kao što znate, govori o ulozi Evropskoj, ulozi Evropske unije u međunarodnim organizacijama i sa posebnim fokusom na Ujedinjene narode i ovo saslušanje je e, saslušanje organizirano od strane AFETA i AFKA i imamo e, stručnjake e, koji dolaze na poziv oba odbora i samo kratko, htjela bih reći da imamo tri stručnjaka. Da, htjela bih samo vas eh, obavijestiti o jednoj promjeni. Gospođa Lotte Knudsen i eh, o Europske vanjske službe za, vanjsko djelovanje nije mogla doći i nju zamjenjuje kolega Jonas Jonsson. Imamo slušanje E, e, profesor dr. Jan Vautars kojeg je predložio EPP i odbor AFKO. Ne znam imate li već pred sobom. Kolega Mateš Irvinski je na prijedlog ECR-a iz Poljske i umjesto gospođe Lotek dolazi kolega Jonas Jonsson e, on će nam nešto e, reći o djelovanju iz svjetla svoje službe, Europske službe za vanjsko djelovanje. E, ovo je dio već e, dugogodišnje rasprave koja se u Europskom parlamentu vodi desetljećima kako bolje institucionalizirati ulogu Europske unije u međunarodnim organizacijama jer situacija se mijenja Sada imamo priliku povećati e, e, ulogu Europske unije kao punopravnog člana međunarodnih organizacija i parlament je e, stalno traži da se ujača samo, ne samo globalno upravljanje, već se i ukazuje na mm, E, potrebu za popravljanjem e, globalnog upravljanja i razlazi današnjeg e, saslušanja su i mnogo struke krize koje se tiču mnog, funkcioniranja mnogih međunarodnih organizacija i mislim, vjerujemo da ovaj poziv za Eh, više za jačom eh, multilateralnom akcijom je potrebna eh, i Europska unija treba biti dio toga. Mm, postoje izmjene u ugovorima Europske unije i mnogo je razloga za održavanje ovog saslušanja i htjela bih ne mogu jedva čekam eh, da dođe kolega Brok, kako ga nema, ja bih ipak počela sa saslušanjem i dala bih riječ eh, kolegi profesoru Vautersu. On je profesor eh, međunarodnog prava, ali i direktor centra u Leuvenu za globalno upravljanje na e, sveučilištu Leuvene. Evo, izvolite, imate Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, naslov mog izlaganja je pomalo provokativan. Je nazvao sam ga Brisel se susreće s Vestfalijom, Evropska unija i druge međunarodne narodi i druge međunarodne organizacije. Započet ću citatom. U ponedeljak 6. lipnja 2016. godine podpredsjednica e, visoka predstavnica Federica Mogherini obratila se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i rekla je Europska unija vjeruje u multilateralizam i u Ujedinjene narode isto je tako rekla, multilateralizam će biti jedno od ključnih principa i prioriteta u našoj novoj strategiji globalne vanjske i e, sigurnosne politike. To potvrđuje europsku sigurnosnu strategiju e, gdje je taj, e, to načelo multilateralizma upisano. A od samog početka Europska unija je e, se izjasnila da želi kao formu svjetskog upravljanja multilateralizam. 2013. godine u svojoj strategiji je e, se Europska unija odlučila za multilateralizam kao za nešto što će je biti rukovodeće načelo to opredeljenje za multilateralizam i za Ujedinjene narode je nešto što je nadalje potvrđeno 2008. godine u provedbenom izvješću o Europske sigurnosne strategije gdje se od e, Europe traži da bude čelnik u globalnoj svjetskoj strategiji, a 2009. godine to je potvrđeno tako što postoji barem osam referenci o tome da će se surađivati s jednim narodima, poštovati povelju Ujedinjenih naroda i vrlo se jasno e, reklo da se za to da Europska unija i Ujedinjeni narodi zajedno rade na multilateralnim aspektima ali i drugim organizacijama osim njenih naroda. Međutim, u praksi bilo je jako puno problema sa multilateralizmom. Europska unija kao organizacija imala je puno problematičnih e, situacija sa multilateralnom diplomacijom, naročito kada se radi u sprezi s Ujedinjenim narodima i zato sam i nazvao moje e, izlaganje upravo to Brisel protiv e, Vesfalije. Jer e, Ujedinjenih narodi su prvenstveno organizacija puno država. Dakle, Europska unija je zato morala dobiti bolja prava o sudjelovanju u različitim tijelima Ujedinjenih naroda. Zato e, treba uložiti puno e, diplomatskog i političkog kapitala. A primjena e, prava koji su sve su stečena u osnovi su otvarala nove kontroverze i tenzije. Usprkos značajnim političkim i ekonomskim mogućnostima Europska unija i dalje nije dobila u okvirima Ujedinjenih naroda ulogu čelnika. U mom izlaganju rekao bih nešto o okvirima za rad Europske unije u okviru Ujedinjenih naroda. Nakon toga ću se pozabaviti operativnim dijelom suradnje unije unija Ujedinjeni narodi, a za kraj završit ću s nekoliko izazova i mogućnosti koje se otvaraju. Međutim, kako nema previše vremena, usmjerit ću se na Ujedinjene narode. Međutim, treba reći da postoji velik broj međunarodnih organizacija. Činjenica je da većina tih eh, svjetskih organizacija su također državno-centrične. To vrijedi za nje narode i cijeli sustav oko njenih naroda, ali i druge međunarodne organizacije. Postoje iznimke, svjetska trgovinska organizacija VTO, Europska unija je punopravna članica, kao i svih 28 država članica, a Europska komisija govori u ime svih 28 država članica. Postoji i G20 koji nije formalna organizacija, međutim tamo gotovo 19 e, zemalja, uključujući i četiri zemlje članice Europske unije, tu je i Europska unija kao punopravni član. Postoje organizacije gdje Europska unija ima snažnu poziciju i e, gdje je možda naslijedila negdje i neke države članice. Primjerice, Um, Međunarodne organizacije za e, ribarstvo i e, tako dalje, ali nemam vremena da o tome više govorim. E, Europska unija također sudjeluje i ima odnose sa većinom svjetskih međunarodnih organizacija. Sada bih nešto rekao o odnosu između Europske unije i međunarodnih organizacija Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi u svojoj povelji, članku četvrtom, vrlo jasno se kaže da je to organizacija koja ima e, zapravo vrlo nizak prag ulaska, e, dakle sve države koje vole mir i zato imamo 193 zemlje članice, ali govori se o nacionalnoj državi koja je, dakle to je preduvjet da bi neka država bio članica njenih naroda. A isto vrijedi i za veliku većinu tijela e, i specijaliziranih agencija Ujedinjenih naroda. Samo nekoliko tijela Ujedinjenih naroda dopuštaju međunarodnim organizacijama da budu punopravne članice. E, tamo gdje je Europska unija to uspjela, to je e, FAO u Rimu i kodeks alimentarium, ali to je otprilike to. Europska unija stalno se zalaže za jake pozicije u Ujedinjenim narodima. Prije 10 ili 15 godina plan je bio da se postigne kao konačni cilj punopravno članstvo. Međutim, rezultat toga bili su samo djelomični uspjesi i nisam siguran da se u današnje vrijeme želi to i još uvijek to želi. Većina tijela Ujedinjenih naroda i, e, i su tijela u kojima Europska sada ima status promatrača. U osnovi radi se o skromnom statusu jer promatrači imaju pravo da dođu na formalne sastanke, mogu e, se javiti za riječ ali na ograničeno vrijeme, međutim nemaju pravo glasa e, niti da e, se pozivaju na poslovnik, niti da se kandidiraju za određena mjesta. I isto tako, ako dođete na eh, glavnu skupštinu naroda u New Yorku, eh, vidite da su države članice imaju mjesta s jedne strane, a sa strane su eh, plave stolice za promatrače. Osim toga, Europska unija kao i sve članovi promatrači mogu govoriti samo nakon što su sve države članice završile govoriti. To zapravo E, ima e, i utjecaja na to e, što, su države članice prenijele kao ovlasti Europskoj uniji. Europska unija zato pokušala poboljšati svoj status tako da ili dobije punopravno članstvo u Ujedinjenim narodima ili pak da dobiju pojačani status promatrača koji se također naziva e, status punog sudjelovanja. Međutim, i to se pokazalo kompliciranim, to e, poboljšanje na e, vrste sudjelovanja. I to je bilo u periodu 2009. do 2011. godine kada je Evropska unija dobila bolja, viša prava sudjelovanja na glavnoj skupštini naroda, ali to je bio jedan dug i mukotrpan proces. U okviru jedinih naroda Europska unija nije niti e, zastupljena, niti kao promatrač primjerice na vijeću sigurnosti. Prema Lisabonskom sporazumu, prema ugovoru iz Lisabona, Europska unija e, može biti pozvana da se obrati Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i to je nedavno i učinila Federica Mogherini kao visoka predstavnica. Što se tiče specijaliziranih agencija e, i međunarodna e, organizacija za Čak niti u MMF-u nije tako. I na kraju Evropska unija je predložila da, e, da u MMF-u e, bude e, određena zastupljenost zemalja koje su u eurozoni. Možda znate da je to pravno utemeljeno u Lisabonskom ugovoru i zanima me kako će se to razvijeti, ali po pitanju ekskluzivne nadležnosti što je, kao što je monetarna politika, eurozona nije zastupljena u međunarodnim monetarnim fondovima. Naravno, došlo je s vremenom i izmjene u e, međunarodnom zastupanju Europske unije. U članku 17. temeljnog ugovora e, E, komisija zastupa e, Europsku uniju osim za zajedničku e, vanjsku i sigurnosnu politiku gdje na ministarskoj razini to zastupa visoka predstavnica, a predsjednik Europskog vijeća na svojoj razini i prema svom mandatu. Citiram ovdje članak 16. europskih ugovora. A E, sam, e, dakle, sporazum je e, uspješan u toliko što Europska unija ima više od 140 europskih veleposlanstava, ali također i misija u Ujedinjenim narodima od Yorka, Pariza, Ženeve, Nairobija i Rima. Dakle, u svakodnevnom radu Europsku uniju zastupaju izaslanstva Europske unije, što je zaista vrlo važan uspjeh ugovora iz Lisabona. Ali ako želite govoriti kao Europska unija, morate koordinirati, moraju se koordinirati e, svi, e, sva djelovanja unaprijed. Ne smijemo zaboraviti da u Ujedinjenim narodima 28 država članica imaju pravo glasa kao i u okviru Europske unije i tih 28 država članica morale bi glasati zapravo na isti način kao i sama Europska unija. To jest eh, zapravo veliki izazov i nakon ugovora iz Lisabona da se eh, svi koordiniraju ali e, i na e, dakle kako unaprijed e, tako i na licu mjesta u svim tim međunarodnim tijelima Ujedinjenih naroda. I to moraju koordinirati i izaslanstva Europske unije i nije lako da svih 28 država članica ima iste pozicije. Ostvariti to znači puno u to uložiti, a premalo je zbog toga preostalo energije i vremena da bi se otvorilo na van i diplomatski radilo. 28 država članica e, Europske unije u odnosu na 193 zemlje članice E, Ujedinjenih naroda jest zapravo malen broj tih 28, odnosno 193. Ja ću se sada usmjeriti na suradnju s Ujedinjenim narodama o kojoj govori e, Lisabonski ugovor od koji se na to osvrće na različitim na različitim razinama. Na operativnoj razini došlo je do velikog napretka po pitanju e, e, pomoći za razvoj. Europska unija je e, ona koja izdvaja više od 50% pomoći za razvoj u okviru ujedinjenih naroda. A ona se šalje putem različitih organizacija jedinih naroda koji se bave pitanjima razvoja. Prvenstveno program Ujedinjenih naroda za razvoj u NDP, ali također i FAO organizacija za prehranu i poljoprivredu koje je jedino specijalizirano tijelo Ujedinjenih naroda gdje je Europska unija punopravni član. On također FAO putem dobrovoljnih izdvajanja FAO izdvaja jako mnogo sredstava. Dakle, Europska unija potpomaže da se vodi preko 155 projekata u svijetu a e, postoji i godišnja tradicija da svake godine Uredu ndp a u Briselu i e, Europske unije i godišnje izdaje izvješće o tome e, radu. Inače, Europska unija je jako aktivna i na planu mirovnih snaga 2003. godine došlo je do zajedničkog e, izjave o e, suradnji a i za tako je došlo i do e, jednog uspostavljenog upravnog odbora na tu temu i to je zapravo dalo temelj velikoj suradnji između Europske unije i Ujedinjenih naroda u mirovnim operacijama, gdje Europska unija sada izdvaja e, značajno e, dio e, za mirovne snage. Ali, što se tiče ljudstva koje je razmješteno na mirovnim operacijama, svega 5% njih dolazi iz Europske unije. Dakle, tu i vidimo neratno težu i moglo bi se poboljšati situaciju kada se govori o obuci, planiranju e, i e, predviđanju vojnih e, kapaciteta. Kad se radi o samim mirovnim operacijama, Europska unija i Ujedinjeni narodi stvorili su dobru suradnju, a glavni tajnik Ujedinjenih naroda je e, već rekao da će tako doći do velike ere međunarodnog održavanja mira, a glavni tajnik Ujedinjenih naroda trenutno je u Briselu. Zaključno mogu reći da je ovako djelovanje omogućilo kontinuitet u vanjskom djelovanju. Također započelo se sa izgradnjom potencijala koherentnog djelovanja Europske unije u okviru Ujedinjenih naroda, a taj se potencijal može još i razviti. Uz to rade i dakle, dakle, se visoki predstavnik, Europska služba za vanjsko djelovanje i e, izaslanstva Europske unije. To je bio zapravo veliki napredak koji je omogućio kontinuitet vanjskog djelovanja u odnosu na šestomjesečno predsjedanja Europskom unijom. Treba se dakle raditi na izgradnji kapaciteta i mislim da je to zapravo izvrstan način da druge zemlje, treće zemlje mogu kontaktirati s Europskom Sjetite se čuvene Kissingerove e, rečenice gdje se on zapitao koga treba nazvati E, da bi se kontaktiralo s Europskom unijom. A sada vidimo da sva ta izaslanstva e, dobro rade u odnosu e, sa drugim tijelima Ujedinjenih naroda kao i sa ujedinje sa pojedinim europskim državama. Dakle, to je mislim veliki uspjeh Lisabonskog sporazuma. Isto tako sada ima više strateškog planiranja na različitim forumima Ujedinjenih naroda. Međutim, htio bih također naglasiti da Europska unija može pridonijeti uvelike radu Ujedinjenih naroda. Europska unija uspješna je multilateralna međunarodna organizacija e, po svojoj prirodi i to je zaista jako pozitivno za Ujedinjene narode. Ako kombinirate mreže svih tih 28 država članica, može se tu prikupiti puno stručnog znanja, kapaciteta, e, mreža, kontakata s trećim zemljama koje će pridonijeti miru i stabilnosti, a nastavit će i davati E, signal da je regionalna integracija dobar recept i da je to nešto što predstavlja svojevrsno ugrijavanje e, za zagrijavanje, dakle za e, integriranje na svjetskoj razini. Međutim, Europska unija još uvijek nije ostvarila puni potencijal u okviru Ujedinjenih naroda. Govoriti jednim glasom nije samo po sebi dovoljno. Treba vidjeti kako se to odražava na cjelokupnu sliku. Kao što sam rekao, od 193 države članice Ujedinjenih naroda, Europska unija predstavlja svega 28, dakle brojčano je u manjini i stoga se stalno trebaju izgrađivati eh, eh, koalicije koje će biti između različitih regija u, s time e, taj se rad poboljšava i sada se stvaraju bolje koalicije takve prirode. Međutim, kao što sam već rekao, e, za rad unutar Europske unije i koordiniranje unutar Europske unije već je potrebno uložiti puno truda i vremena. S druge strane, način na koji ujednjeni narodi govore o Europskoj uniji, uvijek se Europskoj uniji govori kao jednom bloku e, koji je zapravo nefleksibilan i koji za pregovarački stol dolazi s jednim nefleksibilnim paketom konsenzusom među 28 država članica koje je teško promijeniti. U svakom slučaju mislim da se na obje strane traže kreativne i pragmatična, kreativne i pragmatična rješenja. No, postoje i poteškoće. Nemamo mi samo probleme zato što je su e, jedni narodi državnocentrična institucija, već i zbog e, situacije sa državama članicama Europske unije koje često misle da se Europska unija miješa u njihove nadležnosti. E, dakle, ono što iz toga možemo zaključiti jest da ako želimo biti učinkoviti na različitim tijelima međunarodnih organizacija, prvo se moramo međusobno oko toga dogovoriti. Neke treće zemlje e, se raduju tome što Europska unija nije ujedinjena. Njima je draže da imaju 28 e, sugovornika koji misle različito, koji su podijeljeni, nego li da imaju jedano, jedinstveno tijelo koje jako stoji na svojim pozicijama. U svakom slučaju, multilateralizam je s vremenom u Europskoj uniji e, izgradio sve jače partnerstvo s Ujedinjenim narodima. Postoji nekoliko područja politike gdje Europska unija i Ujedinjeni narodi rade na izgradnji zajedničkih e, vrijednosti i načela. Međutim, puno se toga gubi zbog različitih pravnih okvira jedne i druge organizacije, zbog same prirode Unije 28 država članica, te strahova kako ujenjene narodne u Europskoj uniji i trećih zemalja o gubitku statusa i tako dalje. Bitni dionici u Europskoj uniji e, svjesni su tih problema i svjesni su da je stvari potrebno izmijeniti e, kako bi se nosilo s tim izazovima. Počeo sam i završit ću tako što ću reći isto, a to je da je Europska unija zaista opredjeljena za multilateralizam. Drago mi je da je visoka predstavnica prošlog tjedna ponovila pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da se Europska unija zalaže za multilateralizam. Citirat ću gospođu Mogherini prošlog ponedjeljka u Yorku. Europska unija uvijek će se e, vraćati Ujedinjenim narodima srži međunarodnom multilateralnom sustavu koji je ključ za stabilnost svjetskog poretka. Hvala. Hvala lijepa, profesore Wouters. A sada e, dajem riječ Elmaru Boku, dvije minute. Da, pa to zajednički e, radimo. Hvala lijepa što e, jako mi je drago što vodimo ovu raspravu, ali moram ranije otići doći će mi ured e, vođa DPS Turske u 10 e, sati, to je dosta važno pitanje u ovom trenutku. E, želim vam zahvaliti na ovoj temi više multilateralizma i uloge Europske unije u Ujedinjenim narodima, međunarodnim organizacijama. Vidimo i slabost, ili napredak koji smo ostvarili. Napredak je ostvarila Europska služba za vanjske odnose i kada vidim da su izaslanstvo u jedinom narodu eh, tamo koordiniraju stajališta država članica i mislim kad vidim kako rade da je to razmjerno uspješno isto tako vidimo i u pitanjima kao, kao što su Iran u nekim E, organizacijama koje nisu formalne međunarodne organizacije. Europska unija i tamo odigrala jednu jako važnu i pozitivnu ulogu. Imamo i dobre primjere, na primjer kada se radi o pitanju moći, kada se sjetimo mirovnog procesa u Siriji i Iraku, bečki razgovori, ženevski razgovori, e, kada se došlo e, konačno do razgovora o E, prestanku vatre. E, e, to su učinili Rusi, nisu mogli niti Amerikanci niti Europljani. Mi nemamo moć koja bi omogućila da ne se shvati ozbiljno, ali to nije pitanje institucija, to je pitanje politika, obrambene, sigurnosne, koje bi nam omogućile da odigramo takvu ulogu u takvim situacijama. No, postoji mnogo razloga zašto u međunarodnim organizacijama imamo klasične podjele e, grupiranja. E, dakle, e, ne radi se tu samo o Europskoj uniji, istočnim Europljanima, jedinim narodima. Ponekada imamo prijedloge nacionalnih institucija iz različitih europskih grupiranja, jer su one, takve grupacije su tradicionalno postojale imamo e, probleme što države članice od toga ne odustaju e, one se međusobno bore na e, kada govorimo o izborima nestalnih članica vijeća sigurnosti ujedinjenih naroda tada se borimo jedni protiv drugih evo kao što je sada slučaj sada se borimo oko glavnog tajnika a ne za nestalnog članova ali ja mislim da bi i tu Europska unija trebala E, e, postići stajalište kao Evropska unija. Iako nismo e, tamo pristupili kao Evropska unija, ali E, moramo raspraviti to pitanje. Pitanje i pred drugim međunarodnim organizacijama. E, kada vidite da smo u MMF-u najveća skupina kapitala svi zajedno, a prema pravilima MMF-a sjedište mora biti u Europi, ne bih išao tako daleko ali ako bismo u svjetskoj banci, u MMF-u imali zajedničko stajalište, a ne ove podjele prema pojedinim e, grupacijama, onda bi naše stajalište moglo biti puno snažnije, osobito ako je jasno pojašnjeno da zajedno idemo, da nema među nama konkurencije. Mislim da je to jedan od najvećih problema. Dakle, u tom institucionalnom okviru postoje određena elementi gdje smo jako loši, gdje se moramo mijenjati, no kada se radi o praktičnoj politici onda postajemo bolji. E, evo, e, tu je pitanje Irana, a isto tako je dobar primjer je bila Pariška konferencija o promjeni klime. Europska unija je tamo na koncu zapravo uspjela organizirati sveokupno europsko stajalište u tim pregovorima i, uspjela je. E, to pokazuje da kada bismo mogli prevladati e, te nacionalne, nacionalna stajališta e, svoje vlastite interese da samo zastupamo, nego kada bismo imali sveokupni zajednički pristup, tada, će, tada bi nas se shvaćalo ozbiljno. Dakle, Radi se o pitanju koje će značiti jačanje uloge Europske unije u međunarodnim organizacijama, a i u multilateralnim okvirima i u ad hoc e, i stalnima. I zato mi je drago da se ova rasprava održava i vjerujem da bismo trebali nastaviti i e, mi ovdje možemo zapravo čuti ove ideje, e, o njima raspraviti i poduzmati neke radnje na temelju njih. Dakle, hvala vam lijepa. E, e, vidjet ću i dalje koji će se sve prijedlozi ovdje razviti. A sada idemo odmah na sljedećeg stručnjaka, doktora Matuša Irminskog. Vi ćete govoriti o pravnim instrumentima za osiguranje jednoglasnosti i sukladnosti radnji Europske unije i država članica poduzetih unutar međunarodnih organizacija. Izvolite imate riječ. Naravno, jako kasnimo zapravo. Molim vas, ako možete govoriti kratko, da, naravno. Dakle, gospođo predsjedavajuća, zastupnici, kratko ću govoriti jer ono što smo čuli bio je zaista sveobuhvatan pogled na nadležnosti Europske unije u vanjskoj politici i e, o ulozi država članica i ulozi Europske unije u e, međunarodnim forumima pa se želim usmjeriti u osnovi na e, pravne instrumente i htio bih ukratko vam izložiti neke glavne koncepte. Dakle, prije svega započet ću sa jednim kratkim podsjetnikom i reći da i Europska unija i države članice imaju just traktatum, a to je nadležnost u međunarodnoj politici za sklapanje međunarodnih ugovora e, i za e, to da budu e, članice međunarodnih organizacija, ovisno o tome dozvoljava li sama međunarodna organizacija Europskoj uniji i drugim regionalnim organizacijama za ekonomsku integraciju da budu članice takve takvih međunarodnih, međuvladinih organizacija. Model sudjelovanja Europske unije država članica ovisi prije svega, kao što sam rekao, o konstrukciji teh, tih međunarodnih organizacija i o nadležnostima Europske unije u smislu isključive vanjske nadležnosti Europske unije sasvim je očito da Europska unija ima nadležnost postati članicom i sudjelovati u tim organizacijama sve dok one dozvoljavaju EU da postane članicom. Osim dakle ako e, se jasno ne kaže da samo e, države, nacionalne države mogu biti članice. Što se tiče e, zajedničke nadležnosti, to je nešto drugačije. Većina država članica su bile primarno članice ugovorne stranke, a kasnije je Europska unija ili pristupila ili zamijenila te države članice tokom razvoja vanjske Europske unije. Htio bih se usredotočiti u svojoj prezentaciji na e, ono što zovemo klauzula o subordinaciji. No prije toga e, htio bih vrlo općenito e, dati jedan općenit pregled o dva različita modela sudjelovanja Europske unije. Prvo je, ako je Europska unija e, e, osnivač e, međuvladine organizacije, a druga ako je kasnije pristupila nakon što su prvo članice postale države članice. Europske unije. Imamo i poseban slučaj mješovitih sporazuma sklopljenih u području zajedničkih vanjskih nadležnosti. Isto tako postoji e, i koncept koji bi mogao biti koristan u daljnjoj raspravi, a to je koncept međunarodnih sporazuma koji se sklapaju u ime država članica, e, odnosno u ime Unije, a sklapaju ga države članice, e, gdje imamo prethodno sudjelovanje država članica koje nekako izvršavaju nadležnosti Unije koje su, dakle, koje su postale nadležnosti Unije tokom e, razvoja vanjske politike. Osobiti naglasak treba staviti na prava glasa E, to je profesor Vote spomenuo. E, jako je važno što imamo e, dva različita modela prava glasa. Prvo je zasebno glasovanje sa jednom zajedničkom politikom Unije, a drugo je zajedničko pravo glasa Europske unije i država članica. Dakle, glasovanje vrši Evropska unija u ime država članica. Drugi model sudjelovanja Europske unije je E, to su međunarodni ugovori koji su e, sklopljeni e, u okviru međuvladinih organizacija i neka vrsta miješanja, dvije vrste radnje nešto što je gospodin Blok spomenuo, Pariški ugovor iz 2015. u okviru e, Konvencije Unijenja naroda promjeni klime koja je e, e, donesena nakon 21. konferencije stranaka u Parizu. Evo, to je neka vrsta mješovitog slučaja. Imamo konferenciju stranaka, Pariški sporazum koji je pravno gledano zaseban međunarodni ugovor kojeg mora mora biti države članice ga prvo moraju potvrditi i potpisati prema e, unutarnjim pravilima e, tog međunarodnog ugovora. Što se tiče rezolucija i odluka vladinih organizacija, želim nekoliko riječi reći o pravu glasa. E, kao što sam rekao, postoje dva zasebna modela, koordinirane i nekoordinirane politike. Kada Europska unija izvršava prava država članica, tada nema e, pravno gledano potrebe za koordinacijom, nego je samo potreba tu za jedinstvom i sukladnosti unutar Unije zajednička e, prava glasa, e, to je dakle jedan tehnički, dosta tehnički koncept, e, nije to pravna definicija, to je slučaj kada imamo pravo glasa država članica unutar međuvladinih organizacija koje izvršava Europska unija u ime država članica zapravo. Često se to događa kada imamo isključivu nadležnost Europske unije ili nadležnost koja je postala isključiva nakon što je Europska unija donijela neke sekundarne akte e, koji su e, e, zahtijevali zajedničko djelovanje Europske unije. Što se tiče zasebnog glasovanja, imamo takvo u mješovitim ugovorima kod isključive nadležnosti i tu imamo i koordinaciju politike unutar međuvladnih organizacija. To je važna potrebna mjera. U slučaju vanjske isključive nadležnosti nadležnosti država članica e, e, i, vanjske isključive nadležnosti Europske unije imamo mogućnost da države članice se suzdrže od glasovanja. E, dakle, to se evo doslovno događa kada e, nema klauzule zajedničkom glasovanju u međunarodnom ugovoru, tada je potrebno koordinati politike za jednoglasno e, glasovanje, tako da države članice jednoglasno, jednako glasuju u određenim tijelima u kojima Unija ne sudjeluje ili sudjeluje, ali nema pravo e, vršiti glasovanje u ime država članica. A sada e, želim doći do središnje točke svoje prezentacije, a to je glasovanje Europske unije u ime država članica to su e, klauzule koje omogućuju e, regionalnim organizacijama za ekonomsku integraciju, a to je Europska unija, jer Europska unija e, je u većini međunarodnih ugovora jedina međunarodna organizacija koja je ili izričito navedena unutar međunarodnog ugovora ili je jedina međunarodna organizacija koja je članica takvog međunarodnog ugovora klauzule klauzule koje omogućuje Europske unije da izvršava prava glasa. E, općenito im je cilj osigurati e, e, sukladnost djelovanja. I to je ono, to su posebne klauzule unesene u međunarodne ugovore. Jedan je primjer članak 9 o osnivanju svjetske trgovinske organizacije. Tu imamo izričitu odredbu koja omogućava Europskoj uniji E, a to je zapravo tada, to su, to su bile Europske zajednice, sada Europska unija, da vrši e, pravo glasa država članica, s druge strane one se moraju tada suzdržati od izvršavanja tih prava, tako da imamo 28 glasova umjesto e, konkretnih zasebnih 28 glasova koji bi mogli biti različiti. Kao što smo već rekli, to je problem izgradnje međuregionalnih koalicija zbog e, numeričke manjine e, unutar tih organizacija koje ima EU i države članice. Dakle, ne želim sad to ponavljati i naglašavati, ali želim vam dati jedan primjer takve klauzule koja je uključena u sporazum. Postoji mnogo takvih primjera, takvih klauzula u pravu okoliša, na primjer, jedan od primjera je klauzula unesena u, e, okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. To je e, e, također važno. Važno je da neke klauzule, to je zapravo pravno pitanje, neke klauzule omogućuju državama članicama da izvršavaju prava u takvom slučaju E, regionalne organizacije za ekonomsku integraciju ne mogu izvršavati pravo ime te države, čak ne mogu e, niti izvršavati prava svih drugih država članica. To je slučaj kada bi jedna država članica zasebno djelovala bez ikakve e, koordinacije tog djelovanja e, očito e, to je predviđeno međunarodnim forumima no to nije zapravo nešto što bi, što, što bi bilo u interesu unije ili drugih država članica ali dobro, ako Europska unija može izvršavati prava onda drugih država članica, ostalih država članica, ako postoji potreba za tom e, sukladnošću. Očito E, to je važno. Važno je znati da u nekim slučajevima Europska unija ima izričito ovlaštenje dati broj glasova koji je jedan e, broj država članica koje su e, ugovorne stranke konvencije. Tu je recimo konvencija o zaštiti pomorstva na Baltičkom moru. To je samo jedan primjer, ali moguće je i izričito propisati ograničenje ovisno o nadležnosti Unije E, evo, imamo međunarodni sporazum o, o međunarodnom prijevozu željeznicom, KOTIF. Tu imamo različite nadležnosti za prijevoz, za promet i e, s jedne strane imamo nadležnost EU unije da glasuje u ime država članica, a u drugim područjima imamo zasebnu mogućnost država članica da e, izvršavaju ta prava. Evo, tu je jedan primjer problema. E, koji su to problemi? E, jedan od problema je kada imamo mješovit postupak donošenja odluka i međunarodni sporazum. Kada e, smo imali problem sa potvrđivanjem Pariškog sporazuma e, koji je gospodin Brok već e, spomenuo, znamo da je Pariški sporazum međunarodna organizacija koja zahtijeva poštovanje međunarodnog postupka neke države članice, mislim da je jedna bila Poljska od njih, dale su e, deklaraciju o tome da su članica te međunarodne organizacije temeljem e, protokola iz Kiota i e, tu postoji velika razlika među državama članicama u pogledu granica. Jako je, ograničenja, jako je važno znati ako imamo zaseban sporazum koji je donijela međunarodna organizacija ili konferencija stranaka, tada cijela ta započinje cijeli taj problem. ako imamo e, ugovore koji trebaju potvrditi države članice, jedna od alternativnih metoda je koncept e, klauzula subordinacije To je koncept klauzula e, unesenih u međunarodne e, ugovore koji omogućavaju Evropskoj uniji ili drugim međunarodnim organizacijama, ali u praksi samo Evropske uniji, da sklapaju međunarodni ugovor e, samo nakon pristupanja određenog broja njenih država članica. taj instrument osiguranja sukladnosti je nešto što E, funkcionira e, kao e, tako da Europska unija zapravo zastupa stajališta država članica to je mehanizam koji je pogodan za međunarodne organizacije, a ne za Uniju, jer Unija može iznaći i drugi način za koordinaciju politika, ali suba, e, klauzula subordinacije nešto funkcionira pred međunarodnim forumom e, kako bi se osiguralo da Evropska unija zapravo ima pravo zastupati države članice. Dakle, Europska unija postaje članica tek nakon što jedan broj ili sve države članice postanu članice, e, pa izgleda onda kao da Europska unija zapravo zastupa njihova stajališta, neće biti drugačijih stajališta e, država članica. Možete se lako zamisliti kako takva klauzula o subordinaciji obično uz nju ide i klauzula o zajedničkom glasovanju jer kada Evropska unija pristupa međunarodnoj organizaciji tada je također moguće da e, izvršava pravo glasa država članica. E, e, očito e, tu nema načela, nema pravila koje bi uređivalo takvu vrstu klauzule. To je samo eh, jedna, jedna, ogledna klauzula koja je uključena u mnogo međunarodnih ugovora koja ne mora nužno biti uključena, ali radi se o tome da je to jedan koristan mehanizam kojim se osigurava da eh, Europska unija djeluje eh, sukladno sa državom članicama jer kada Europska unija postane članica svi sekundarni akti morat će biti u skladu sa međunarodnim pravom a to je pravo e, koje se izvodi iz međunarodne organizacije i, budući da su države članice također članice iste međunarodne organizacije e, pravne norme će dakle biti sukladne i neće biti sukoba zakona između e, ta dva pravna poretka. Dakle, E, taj naziv e, klauzula o subordinaciji dolazi od glagola subordinirati. Dakle, nikoga se ne subordinira nikom drugome, nego se subordinira pravni poredak država članica onome Europske unije, tako da Europska unija može donijeti pravo sukladno međunarodnom ugovorom kao da ona zastupa države članice. Evo, e, tu dajem nekoliko primjera, nemam baš puno vremena e, e, naširoko govoriti o tom pitanju, no evo, tu je nekog primjera iz organizacija o regionalnom ribarstvu, ima ih puno diljem svijeta, neke od njih u nekima su države članice članice zajedno sa Europskom unijom kada države članice ostanu članice takve organizacije one mogu e, dostaviti deklaraciju o e, teritorijalnoj primjeni u nekim slučajevima ali u e, ikad konvenciji imamo članak 14 koji kaže da kada organizacija kao što je unija postane ugovorna stranka te konvencije države članice te organizacije i e, one e, koje pristanu u budućnost prestaju biti stranke konvencije i one će prenijeti e, pisanu obavijest u tom smislu toj organizaciji evo u ovom konkretnom slučaju dakle to se mm, to može ali ne mora dovesti do toga da države članice prestanu biti članice E, zapravo napuštaju organizaciju, a Europska unija umjesto njih, umjesto tih država članica postaje članicom. E, ostali primjeri e, koje možemo dati su na primjer konvencija o pravu mora i ponovo konvencija KOTIF. Postoje problemi sa klauzulima o subordinaciji, nisu to idealni mehanizmi. Jedan od problema je u tome što, na primjer, jedno pitanje, E, e, jesu li klauzule subordinaciji nužne kako bi obvezale države članice da napuste međunarodne organizacije? Očito ne. Mogu postati različite prilike kada situacije, kada države članice imaju obvezu napustiti međunarodnu organizaciju. Obično se to dodaje ugovorima o pristupanju, pa tada nije potrebna klauzula o subordinaciji. To se može već staviti u ugovor o pristupanju kada znamo da je nešto u okviru isključive nadležnosti Rekao bih da, e, evo to je moja teza, da klauzule o suverenizaciji mogu biti alternativni način primjene članka 351 e, TFEU-a gdje se kaže da međunarodne obveze država e, i dalje vrijede nakon pristupanja Evropske unije, no u drugom stavku se jasno kaže da države zapravo imaju obvezu, dužnost pokušati to učiniti sukladnim pravnom poredku EU unije. U praksi to znači da obično trebaju raskinuti e, te međunarodne sporazume. E, evo, zaključno, rekao bih da bismo prije svega trebali staviti naglasak na ulogu Europskog parlamenta u postupku sklapanja međunarodnih e, ugovora. E, naravno, pregovara komisija, ali savršeno dobro znamo e, da tu imamo i ulogu država članica da to kontroliraju i e, imamo značajnu ulogu država članice u okviru njihove nadležnosti, imamo brojne situacije gdje države članice su još uvijek članice međunarodnih organizacija, osobito je to problem kada e, samo one mogu biti članice takvog organizacija. Jedan primjer je Vijeće sigurnosti jedinih naroda, a druga je Međunarodna organizacija rada e, gdje može biti samo članica, država članica. E, jako je važno, e, e, važni su mehanizmi međunarodnih ugovora gdje se trebaju ugraditi mehanizmi koji će osigurati sukladnost, a to je pitanje mekog prava u pogledu uvođenja zajedničkih politika u okviru međuvladnih organizacija, tako da, ili da države članice budu članice ili da Europska unija surađuje sa državama članicama, osobito kada se radi o zajedničkim politikama. To je sve za sada. Hvala vam lijepa na pozornosti. E, hvala. E, sada bih odmah prešla na gospodina Junasa Jonsona, šefa odjela za multilateralne relacije Europske e, službe za vanjsko djelovanje. Hvala, mnogo je već rečeno, ja ću se pokušati usredotočiti na praktičku, praktičnu provedbu ovog koncepta. Profesor Wouters je citirao gospođu Mogherini koja je e, govorila u UN-ovom vijeću sigurnosti, e, inače ona to radi redovito i e, to je bilo dobro primljeno i to razvila se veoma duboka rasprava i e, govor kojeg je visoka predstavnica Mogorini održala tada je bitan jer on prikazuje konkretan doprinos i e, potporu Evropske unije Ujedinjenim narodima u nizu situacija gdje imamo ona je, izazova, ona je spomena Libiju, Siriju, eh, već, večeras eh, u New Yorku je eh, usvojena rezolucija UN-a gdje se dopušta uporaba sile na moru i to je vrlo bitno za, da Europska unija koja je radila na marginama Eh, ove rezolucije ipak uspjela osigurati da se prihvati ova rezolucija. Ona se eh, osvrnula na listopadsku međunarodnu eh, konferenciju o Afganistanu. Zatim je spomenula partnerstvo u sladavanju migracija jer to je golemi izazov kojim se suočava Europa, ali i ostatak svijeta i to pokazuje kako danas više nego kad prije trebamo ući učinkoviti multilateralnost, možda imamo paradoksalnu situaciju da je multilateralnost potrebnija nego ikad prije i to samo po sebi pojačava potrobu i, to vidimo da se i događa, dakle da dolazi do užeg partnerstva između Europske unije i Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni e, narodi su 2015 spomenuti u sklopu dvadeset 21 e, e, je usvojena agenda o održivom razvoju, zatim e, revizija mirovnih operacija pri vijeću UN-a, odnosno vijeću sigurnosti UN-a na agenti 20 i 30, e, zahvaljujući Europskoj uniji je postignut dobar rezultat e, što se tiče vladavine prava i očuvanja ljudskih prava i to sve zahvaljujući ulozi Europske unije, zahvaljujući ulozi Europske unije dobili smo i veliki naglasak e, na zaštiti e, civila, ne do mjere do koje smo htjeli, ali e, doprinos Europske unije uzeti u obzir pri ovim raspravama kod Kopa 21 je već spomenuta da je EU e, vodila primjer, svojim primjerom i dobila je dobar rezultat i to je bitno i za nadolazeće godine sada e, moramo vidjeti e, provedbu ovih sporazuma. 2016. će biti jedna takva godina E, u srpnju će UN usvojiti novu rezoluciju i vidjet ćemo kako će se provesti ta e, strategija. Hoće li to biti učinkovito i brzo? E, to je vrlo bitna prilika za UN da se reformira i da sklopi uže partnerstvo sa Evropskom unijom. Naravno, mogli bismo odnosno uspjeli smo postići dobre rezultate jer smo bili ujedinjeni i mislim da je bitno jer e, e, možemo prepoznati sve izazove s kojima se e, suočavamo što se tiče predstavljanja, no trebamo prepoznati i tamo gdje smo postigli uspjeh i Lisabonski ugovor je čvrsta osnova za to i kao što je rečeno u rezoluciji koja je e, dala mm, e, prava Europskoj uniji da sudjeluje u radu UN-a. EU e, može biti aktivna na način na koji prije nije mogla djelovati. I kao što smo vidjeli 6. lipnja mogli smo i otvoreno govoriti E, bili smo partner u otvorenoj raspravi. E, u praksi to znači e, kao što je već rečeno, postoji svakodnevna koordinacija u Njorku između Europske delegacije i un Održavaju se mnogi sastanci unutar Europske unije i njenih delegacija kako bismo imali ujedinjeni stav naspram e, rasprava i diskusija u UN-u. Imamo sustav e, dijeljenja tereta gdje e, zemlje e, članice preuzimaju e, dio aktivnosti, no zemlje članice možda imaju određene interese po nekim pitanjima i možda imaju kompetitivne prednosti u Briselu se u različitim formatima e, radi pripremni posao. E, Agenda 20 i 30 je dobar e, primjer gdje imamo usvajanje zaključaka u vijeću. Imamo posebne radne skupine u vijeću, zatim nešto što je finalizirano u, mjestu za koordinaciju EU-a u New Yorku. Istina je da su naši eh, napori za koordinacijom teški, naporni, E, moramo e, raditi na tome, ali recimo pregovori kod agente 2030 su pokazali da možemo biti učinkoviti e, kada treba premošćivati situacije i kada treba doći do, dopreti do drugih međunarodnih partnera i to je bilo nešto što je polučilo vrlo dobar rezultat. To pokazuje da je to moguće i da se dogodilo i da se događa. Već je spomenuto da je situacija i u drugim delegacijama u Beću, u Rimu, Nairobiju, Ženevi. Nećemo sada ići u to u detalje, ali to se događa na isti način većinom vremena pod vodstvom e, delegacije Europske unije, dakle intenzivno usklađivanje stajališta UN-a i Europske unije i u različitim procesima u tim organizacijama u kojima smo e, djelatni u tim prijestolnicama postoje napori e, da se e, promakne status Europske unije u međunarodnim organizacijama i ti izazovi trebaju biti prepoznati. Oni, oni su više struki kad kad e, postoji okljevanje u Europskoj uniji o tome koliko daleko treba ići e, o zauzimanju e, zajedničkog stajališta zajedničke nadležnosti s obzirom na odnos Europske unije i država članice. To je rečeno, izrečeno u ugovorima, ali u praksi tu još postoji nesigurnosti neke E, treće zemlje također e, su nam e, bliski prijatelji i nije sumnjaju u djelovanje Europske unije kao bloka i to kad kad nameće pitanja glasovanja kao što je već rečeno hoće li e, Evropska, unija imati jedan glas ili će imati 28 glasova zemalja članica. Te su rasprave realnost e, i, i prima, čujemo argumente trećih zemalja tog tipa. Međunarodne organizacije same e, su možda spremne reorganizirati e, institucionalni okvir. E, nije tu u pitanju e, samo Evropska unija, već postoje druge regionalne organizacije koje tu ulaze u igru. Nemojmo ići u presloženu konfiguraciju, no mi želimo nastupati metodološki, ići naprijed rejasnim koracima pokušavamo inzistirati na svojim participatornim pravima, no svjesni smo izazova i moramo e, i naprijed e, pragmatičnim putem, no da se E, vratimo na izjavu naše predstavnice u Vijeću sigurnosti. Moramo se ujedinati e, kako bismo dali i, e, da se čuje i jedinstveni glas Europske unije i jedinstvenije djelovanje Europske unije u svijetu. Multilateralni izazovi iziskuju multilateralne odgovore i mi smo jedna od najučinkovitijih regionalnih e, organizacija. Imamo sve e, potrebne alate, imamo e, fantastičan potencijal da nametnemo svoj glas, ali i potencijal da podupremo Ujedinjene narode kako bi oni opet e, bili djelotvorni u svijetu i kako bismo e, imali na kraju e, učinkoviti multilateralni svjetski poredak. Hvala lijepa. Mislim da sada imamo 15 minuta za raspravu i pitanje. Hamon želi postaviti pitanje. Hvala lijepa. Htio sam za početak Možete slušati prijevod na engleski jezik na kanalu broj 2. Gospođo predsjedavajuća, htio sam se zahvaliti izlagačima. Zaista ovo što smo čuli bilo je fascinantno i ima puno toga u tim izlaganjima gospođa Mogherini je uvela mnoge promjene u ono što bismo mogli nazvati evolucijom europske međunarodne politike koja postaje sve više proaktivna. Dopustite mi da vam izložim što ja mislim o sadašnjoj europskoj politici. Vrlo mnogo internih zahtjeva u Europskoj uniji znači da moramo imati snažniju europsku vanjsku politiku. Moramo definirati naše ciljeve, E, I ono što nas brine jest da mnogo toga ne možemo ostvariti, ne budemo li imati strašnu europsku politiku, e, politiku koju, za koju će stajati Europska unija. Evo jednog primjera, e, izbjeglička kriza i način na koji se s time nosi. Ne mislim da Europa može naći rješenje za sadašnju krizu u cijeloj Europskoj uniji, a da pritom nema međunarodnu politiku e, gdje ćemo iza nas imati međunarodnu solidarnost, tim prije što još nismo postigli internu solidarnost. Problem izbjeglica je nešto što je problem koji e, je puno širi od europskog problema i zato se taj problem treba rješavati na međunarodnoj razini. Zato nam i treba da Europska unija ima međunarodnu dimenziju zajedno s Ujedinjenim narodima. Trebamo, dakle, na taj jedan ambiciozni način pomoći da riješimo probleme. I još jedan problem. U društvu se puno brine o izbjegavanju plaćanja poreza. Time se bavimo već godinu dana u Europskom parlamentu. Imali smo dva odbora koji se bave temama poreza, takse 1 i takse 2, a uskoro će se uspostaviti i odbor o panamskim dokumentima kasnije ove godine. Govorit će dakle o e, poreznim rajevima, o e, izbjegavanju plaćanja poreza i tako dalje. I tu e, moramo znati da će sve politike Europske unije koje se bore protiv utaja i izbjegavanja plaćanja poreza e, da će one jednostavno se naći pred zidom ne budu li iza njih imali bolje razrađene međunarodne politike. I na posljedku nešto o ljudskim pravima. Potrebna nam je snažnija veza između Europskog parlamenta, visoke predstavnice i općenito europske međunarodne politike. Svakog se mjeseca ovaj parlament bavi <clears throat> pitanjima tri teme slučaja kršenja ljudskih prava, ali bavimo se i drugim pitanjima vezanim za ljudska prava. Europa je svjetionik civilizacije u svijetu kada se radi o zaštiti ljudskih prava. I e, mnogo onoga čime se bavimo u parlamentu treba prenijeti i e, trebamo se tako povezati sa međunarodnom politikom općenito, s međunarodnim organizacijama, prvenstveno Ujedinjenim narodima. Nije dovoljno samo, kao što radimo u našim izvješćima, pozvati na reformu Ujedinjenih naroda, vijeća sigurnosti i tako dalje, već moramo ojačati naš glas, da bude jedinstven glas koji će pomoći u rješavanju mnogih problema u svijetu. Sugestije koje smo čuli od današnjih izlagača će e, nam sigurno u tome pomoći. I ja ću eto sebi sada dati riječ. Možda ste čuli da u Europskom parlamentu općenito te na odboru za ustavna pitanja pona osob radimo o tome kako bismo bolje iskoristili potencijale i e, gdje se potencijal može razviti primjerice u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. A način na koji sada te politike funkcioniraju je takav da bi se mogle e, pomoći e, tim politikama e, jest da je ugovor iz Lisabona prilično pomogao jer je Ujedinjeni narodi dobili status pojačanog promatrača. U jednim narodima to bolje funkcionira, ovisi opet u kojim tijelima. Htjela bih vas pitati, vidite li mogućnost eh, da se poboljša koordiniranje sa sadašnjim ugovorima, a naravno u odnosu s međunarodnim organizacijama. Ne možemo isključiti da ćemo, kada za to dođe vrijeme, izmijeniti temeljne ugovore. Ako do njih eh, dođe, E, koje bi trebale biti prioritetna područja, pretpostavljam, e, u, po pitanju stalnih članica Vijeća sigurnosti. Što vi mislite, kako bi to e, promjene za sobom povuklo? Na, u skladu sa sadašnjom poveljom Ujedinjenih naroda. Dakle, što vi mislite o mogućnosti izmjene povelje naroda? jer još uvijek e, funkcioniramo u sustavu koji je praktički hladnoratovski. Drugo pitanje za službu za vanjsko djelovanje. Slušala sam našeg veleposlanika pri narodima. Slušala sam vas danas i nije mi jasno što se može napraviti da se poboljša učinkovitost E, zastupljenosti e, od strane Europske službe za vanjsko djelovanje u međunarodnim tijelima. E, to je ipak u velikoj mjeri u rukama nacionalnih e, predstavništava. Kako vi funkcionirate u Europskoj službi za vanjsko djelovanje? Kako dakle, surađujete? I još jedna stvar, često nema kapaciteta za koordiniranje, ali puno vjerojatnije i zato što države članice ne žele takvu koordinaciju i čak kada postoji zajedničko stajalište, još uvijek države članice žele govoriti u svoje ime. Koliko e, je značajno, koliko je vrijednost ima ako e, Europska unija govori jednim glasom, možda i Norveška ponekada uz nas, ili da li postoje zemlje koje bi se možda radije svrstale uz bok Rusije nego li uz Europske unije po nekim pitanjima? Gospodine Jonson mislim da ste rekli da je ponekada druge zemlje zapravo ružno gledaju NATO, a ko neke zemlje ne svrstaju uz bog drugih. Ne znam, imali još pitanja kolega? Nema. Ako nema, onda ću upredati riječ našim izlagačima. Ne, možete odgovoriti redoslijedom kojem želite. Preostalo nam je sedam minuta ako se želimo držati e, e rasporeda koji je predviđen. Hvala na ovim zanimljivim pitanjima. Pitanja su važna. Moram naglasiti da je naša e, prvotna reakcija reakcija e, na e, na suho ovako nemamo vremena sad, ali morali bismo više razmisliti o nekim pitanjima. Europski proces integracija je jako dobar proces, ali sa 28 država članica teško je promijeniti e, naše temeljne ugovore, što je pokazala bila izmjena Lisabonskog ugovora. Odnosno, e, e, trebamo vidjeti kako možemo bolje provoditi sadašnje ugovore. I jesmo li možda izvukli neke zaključke iz ovog šestogodišnjeg postojanja Lisabonskog ugovora? Moramo možda se ozbiljno pozabaviti pitanjem što smo postigli primjerice u Ujedinjenim narodima, ali ne smijemo zaboraviti. Postoje s jedne strane sami ugovori, s druge strane što mi radimo u međunarodnim organizacijama, ali s treće svijet e, se mijenja e, imamo nove sile koje se javljaju, koje i same traže da imaju više e, da se njihov glas više čuje u međunarodnim organizacijama, da imaju bolja prava za e, sudjelovanje i ja tvrde da još uvijek ima previše Evropljana u dvoranama za sastanke. I isto tako kaže da e, ne možemo E, zatražiti veću ulogu za Europsku uniju, a da se pritom ne prilagodi status koji sada imaju pojedine države članice pojedinačno. I to je dobar argument. E, moramo pitati države članice, bili one pristale da Europska unija preuzme određen broj nadležnosti. Znam da u sadašnjoj situaciji klime Europskoj uniji je to nešto što će a na što će se apsolutno govoriti negativno, ali znam da je za treće zemlje to jako važno. Ne zaboravimo da ovdje govorimo o međunarodnim organizacijama koje smo više manje mi sami stvorili, mi zapad. A sada novo nastajuće e, sile u svijetu pokušavaju ih izmijeniti, a ako ne mogu onda one same uspostavljaju nove e, multilateralne organizacije, recimo Kina koja je sada napravila Azijsku e, investicijsku banku. Kako smo mi na sve to odgovorili? U ovom konkretnom slučaju Azijska e, banka za ulaganje i razvoj, tu smo odgovorili na sasvim grozan način, svaka država članica posebno, niko se nije koordinirao u Europskoj uniji. Moramo dakle imati odnose ne samo u narodima, moramo razmisliti o tome e, kako mi funkcioniramo. Ja se zaista zalažem za to da se strateški razmisli i da se pripremni strateški dokument o tome što Europska unija želi postići u međunarodnim organizacijama. 2012. godine predsjednik Barozo i Lady Ashton kao podpredsjednica komisije načinili su nešto u tom smislu. Zapravo pitali su se u kojim međunarodnim organizacijama želimo poboljšati naš status. E, ne znamo što je e, s tim sada jer to više e, nije nešto što se prati. Ne znamo što Europska služba za vanjsko djelovanje sada radi i što radi Junkerova komisija. Ono što znam je da moramo napraviti plan, da moramo odrediti prioritete, te napraviti vremenski raspored e, u kojem e, bi se trebalo upisati ono što se želi postići do određenog trenutka. I mislim da je dobro da se radi na pitanju poboljšanja e, statusa Europske unije u određenim međunarodnim organizacijama. Ako to ne napravimo, situacija će biti problematična za nas. Evo, toliko za sada. Ako želite, mogu vam kasnije malo e, više o tome reći. Hvala lijepa za početak odgovorit ću zastupniku s kojim se u potpunosti slažem da je pitanje e, migracija nešto čime se Ujedinjeni narodi uveliko bave. Fenomen migracija je svjetsko pitanje. Ne radi se o problemu za Europu, već za cijeli svijet a moći ćemo to pokazati na jesen e, kada e, se bude na marginama sastanka e, glavne skupštine Njenih naroda govorilo o migracijama u vidu sastanka na vrhu. Kada su se revidirali milenijski ciljevi razvoja, moramo reći da je to bio uspjeh za Europsku uniju jer se radi o programu za globalno upravljanje i time se bavi e, mnogim e, problemima i e, budemo li radili na programu u okviru milenijskih razvojnih cilja do 2030. godine mi upravo radimo na tim pitanjima. Međutim, moramo vidjeti koliko smo uspješni u ostvarivanju toga. Naš ugovor postoji, temeljni ugovor postoji i e, moramo vidjeti koliko ga uspješno provodimo. Ne smijemo međutim smetnuti suma e, da imamo i naše dijenike i da mi dajemo dodanu vrijednost nacionalnim stajalištima. To je dodana vrijednost i na planu zajedničke vanjske i sigurnosne politike dodana je vrijednost da radimo zajedno. I mislim da kada radimo zajedno, to što radimo ima veću težinu nego kada radimo pojedinačno, jer tada možemo uvjeriti sve dionike u to. Tako smo i u agendi za 2030. godinu imali zapravo fantastične pregovaračke pozicije. Moramo također vidjeti kako na svjetskoj razini pružamo dodanu vrijednost našim međunarodnim partnerima. Moramo imati partnerstvo sa mnogim novo e, svjetskim silama s kojima surađujemo. Nije nužno da se pojavi velik broj mnogih novih organizacija, već da koristimo sadašnje okvire. Stalno pratimo i e, slijedimo kakva imamo prava sudjelovanja u međunarodnim organizacijama. To je nešto na čemu radi Europska unija, na čemu rade <clears throat> države članice u mnogobrojnim e, misijama Europske unije u diljem svijeta. <clears throat> Bavio sam se ovim e, pitanjem i mislim da zaista moramo raditi na individualnoj bazi, ovisno o tome o kojoj se međunarodnoj organizaciji radi, te se zapitati kako možemo napredovati. E, Biće nam naravno drago surađivati sa sve zainteresiranim dionicima, uključujući Europskim parlamentom, o tome kako možemo napredovati. Želim vam e, zahvaliti i u ime Hemala Bloka koji je morao otići. Mislim da nam je bilo izuzetno korisno. Sada zaista E, istražimo kako bolje iskoristiti potencijal sadašnjeg međunarodnog ugovora e, i u kontekstu e, naše globalne uloge, a i sposobnosti reakcije na ono što se događa u svijetu kao dio interesa Europske unije, ali svakako želimo biti djelotvorni, učinkoviti u tom svjetskom okviru. Isto tako oprostite, oprostite, počela sam se žimati, ali evo nisam vam dala riječ, oprostite. Evo, zapravo sam vas prekinula. Hvala vam lijepa. Samo sam htio dodati nekoliko riječi e, e, e, vi ste spomenuli zemlje koje bi možda više surađivale sa Rusijom, na primjer, ili nekim drugim zemljama izvan Europske unije, a ne s Europskom unijom. Samo želim dodati jednu stvar. To je zapravo vrlo važno pitanje za Europsku uniju. E, definiranje svojih ciljeva međunarodne politike. E, potpuno se slažem e, da nam treba neka vrsta plana o tome kako želimo provoditi našu politiku uključujući unutar Ujedinjenih naroda. Sada imamo tu nadležnost pojačanog sudjelovanja nakon e, e, Lisabonskog ugovora možemo koristiti našu diplomaciju za jačanje našeg položaja i e, moramo jasno reći e, što želimo reći. E, ima još nekoliko otvornih pitanja. Tu će uvijek biti prijebora osobito u odnosu na stvari koje su povezane sa klimatskim promjenama. Tu može doći do određenih poteškoća zbog različitih stajališta država članica. Potpuno sam svjestan da se o svemu mora prvo unutar Unije razgovarati, ali neki dokument, neki plan koji bi izradila komisija mogao biti vrlo važan kao početna točka za raspravu. Jer prije svega moramo znati koji nam je cilj e, e, za postupanje izvan Unije. Dobro, evo samo, želim završiti ono što sam e, počela. Nakon ljeta, sljedećih mjeseci imat ćemo niz izvješća parlamentu u vezi sa europskom arhitekturom i sposobnosti nositi se sa svim izazovima, uključujući međunarodne izazove. Sigurna sam da će ta izvješća, izvješća nas dovesti do potrebe za daljnjim e, promišljenjem e, e, o toj strukturi. I mi vjerujemo da bi bilo dobro da komisija počne s jednim strateškim dokumentom u kojem se razmišlja i o institucionalnom kapacitetu. To je nešto za rad u budućnosti. Hvala vam lijepa. Snimili smo vas. E, imamo i vaše materijale. Ako ima još nešto što nam želite dati, to bi bilo vrlo korisno. Hvala vam lijepa i odmah ću krenuti na naš sastanak. Žao mi je, ali zaista nemamo vremena za stanku, pa ću odmah nastaviti